ovu raspravu. Glasovanje će biti sutra u 12 sati. Predlažem da sada prijeđemo na sljedeću točku, a to je izvješće gospodina Kovala o prioritetima za odnose Unije sa zemljama istočnog partnerstva. Komisiju će predstaviti povjerenik Fila i sada dajem riječ gospodinu Kovalu četiri minute. Izvolite. Gospodin Koval je glasno kihnuo pa mogu samo reći um, nazdravlje. Pretpostavljali smo da će ova rasprava omogućiti da iznesemo sažetak svega što smo postigli u sklopu istočnog partnerstva u posljednjih e, pet godina i da ćemo moći predložiti jednu poruku za budućnost. Ovo izvješće trebalo je zapravo biti jedna poruka, jedno svjedočanstvo. Nadali smo se da ćemo zajedno s povjerenikom razmotriti ova pitanja i razmisliti o tome što ćemo u budućnosti učiniti i što će učiniti oni koji će doći poslije nas. Međutim, povijest nam je zacrtala nešto drugčiji put, poglavito u Ukrajini i mislim da one teme o kojima sada možemo nešto reći zapravo nisu ono što bismo si mi kao političari poželjeli, već je riječ o potrebi da se djeluje. Ovo izvješće, iako je trebalo naglasiti, zacrtati glavne smjernice za budućnost, uglavnom navodi ono što je sada potrebno učiniti. Ono što radimo u sklopu istočnog partnerstva doista će biti ključno e, za budućnost. Sklapanje e, sporazuma s Ukrajinom, ali i s Moldavijom i sa Gruzijom iznimno je važno i Um, ta e, ideja istočnog partnerstva um, morala bi odigrati važnu ulogu. Nemamo mnogo vremena, e, slične aktivnosti E, pokušava ostvariti i naš veliki susjed i u Moldaviji i u Gruziji. Već znamo kolika će visoka biti cijena ako ne poduzmemo odgovarajuće mjere i zato nas sve potičem da poduzmemo mjere. Naši partneri na istoku moraju u rukama imati zakonski pravni temelj e, koji će im omogućiti da e, se okrenu prema našim vrijednostima, da se okrenu prema borbi protiv korupcije i tako dalje. Znamo e, kakav je bio e, utjecaj gospodina Balcerovića u Ukrajini, no znamo e, da je također tamo već bila revolucija, ali kao rezultat nje ništa se nije dogodilo. Ako sada ne pomognemo e, ljudima u Moldaviji, ljudima u Gruziji, ljudi će prestati vjerovati Europskoj uniji, kao što su prestali vjerovati Rusiji svojedobno. I upravo zato mislimo E, razmišljamo o jednoj ideji sveučilišta istočnog partnerstva. To bi bila sjajna ideja, jedan koleđ koji bi omogućavao obrazovanje e, studentima, ali jednako tako i e, profesorima iz tih država iz Bjelorusije, Moldavije, Ukrajine, Gruzije. Tim ljudima treba omogućiti E, da uče, razmjenjuju ideje, razgovaraju o istim temama, čitaju iste knjige i da se smatraju budućnošću Europe, jer naša perspektiva je politička perspektiva. Mi im stalno govorimo vaše je mjesto tu gdje smo mi sada, ali to će biti u budućnosti. Mi to sada još ne možemo učiniti, morate se dobro pripremiti i onda možete doći do tog mjesta. Zato moramo obrazovati ljude kako bi oni mogli komunicirati odnosno prenositi te ideje neovisno o tome jesu li rođeni na istoku našega kontinenta ili na zapadu našega kontinenta danas se naši partneri nalaze u iznimno teškoj situaciji moraju poštivati propise postignute, sporazume postignute u proteklih pet godina. E, povjereniče, mislim da nećemo imati mnogo prilike za razmjenu stavova, međutim ovo je bilo sjajno vrijeme za našu e, suradnju i u našem e, izvješću mi iznosimo neke stavove o tom prethodnom razdoblju

Hvala vam lijepo i sada gospođa Ljupčeva, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Usvajajući ovo izvješće trebali bismo pokazati zrelost e, i pokazati da smo izvukli e, pouke iz prošlih događaja. E, a Mm, radi se i o krizi povjerenja to su europske zemlje koje naravno e, dijele s nama naš sustav vrijednosti ali problem je u tome e, što Europska unija koristi potencijal, e, potencijal integracije da bi e, omogućio tim e, stanovnicima tih zemalja da sačuvaju svoju etničku i kulturnu raznolikost. E, dio problema koje smo uspjeli stvoriti u našim odnosima sa Ukrajinom, međutim posljedica ove politike moramo poboljšati našu politiku lekcije koje smo možemo izvući iz naših odnosa sa E, Ukrajinom treba nam poku, e, pomoći da poruke drugim zemljama istočnog partnerstva učinimo konkretnijima i specifičnijima. Hvala lijepa. Ne znam da li će povjereni govoriti češki. Ako budete govorili češki, onda će ovo biti potpuno e, istočnoevropska rasprava. U svakom slučaju riječ dajem povjereniku. Pa, sam ještě nestalo v plénu. No, Mr. President, thank you very much. Gospodine predsjedajući, hvala vam što ste mi dali riječ. Poštovani Pavele, došao sam ovdje da dodatno ojačam poruke koje ste vi poslali svojim izvješćem. Dodatno poglavlje o Ukrajini trenutno baš i pišemo. S druge strane, vi kažete, s druge strane želim naglasiti da poruke koje stoje u vašem izvješću su važne i relevantne. I ako mi dopustite, Htio bih e, dodatno naglasiti neke od tih e, poruka i naglasiti ono što ja smatram važnim. To ću e, nastojati napraviti u tri dijela. U prvom dijelu želim govoriti općenito o partnerstvu i u tom smislu želim naglasiti sljedeće. Kao prvo, važno je da se podsjetimo da je cilj ovog posebnog partnerstva da pomognemo partnerima da sami osjete e, vlasništvo nad reformama i da osjete koliko su reforme važne. Drugo, važno je podsjetiti naše partnere, ali i sebe same s vremena na vrijeme, da je najvažnije koristiti sve moguće instrumente, a postoje mnogi instrumenti, vi u vašem izvješću e, navodite sve te e, instrumente, sektorska, međusektorska e, suradnja, multidimenzionalni instrumenti, radi se o partnerstvima gdje postoje sastanci na vrhu s jedne strane i neformalni sastanci s druge strane. Treće, što želim naglasiti i u čemu se slažem sa vašim izvješćem, u pravu ste kada naglašavate da moramo inzistirati na uključenosti i diferencijaciji. Što to znači? To znači da se moramo potruditi da svi naši partneri ostanu uključeni u ovaj postupak, u ovaj proces i moramo naći okvir unutar istočnog partnerstva za svakog od naših partnera sa istoka. A posljednje što želim reći jest nešto što je svima e, jasno. E, istočno partnerstvo nije, nema za cilj e, nikoga na ništa prisiliti. nego želimo promovirati naše vrijednosti i dijeliti ih sa partnerima. Zemlje istočnog partnerstva su zemlje koje su se obvezale na e, temeljitije reforme ili su to zemlje koje su zatražile e, bliske odnose s Europskom unijom. To su zemlje koje su isto tako zatražile i integracije. Tu govorimo o Ukrajini, Gruziji i Moldovi. Govorimo sporazumu o pridruživanju koje uključuje duboke i sveobuhvatne zone slobodne trgovine. E, dopustite mi da vam ukažem na dopustite da vam ukažem na sljedeće, posebice kada smo u trenutku gdje smo svi spremni osvrnuti se na prošlosti, donijeti prosudbe onome što je učinjeno dobro i što nije. Cije, vrlo iznimno cijenim objektivnost e, u vašem izvješću. Prva od mojih sedam sljedećih e, napomena jest da je sporazum o pridruživanju, a kad god kažem sporazum o pridruživanju, isto tako mislim i na slobodne zone trgovine, jest za cilj ima e, da omogući našim partnerima da samostalno E, donose vlastite odluke. Drugo, mi time poštujemo tradicionalne odnose koje naši partneri imaju sa svojim vlastitim susjedima i mi želimo da pače promovirati te odnose, a ne obratno. Treće što želim naglasiti mi e, nudimo ne samo nacrte za reforme nego isto nudimo i dalekosežno e, i, i iskreno partnerstvo e, radi se o e, gospodarskim gospodarskom povezivanju, ali radi se i o insistiranju na pravnoj državi, na poštivanju osnovnih sloboda i drugim elementima koji su od ogromne važnosti za bilo koje reforme ako ih zaista želimo do kraja provesti. Četvrto, mi predlažemo ono što je već prije e, se pokazalo uspješnim. Istočno e, partnerstvo i sporazum o pridruživanju nije nešto što je izašlo iz laboratorija, to nisu neki naši eksperimenti. I zapravo se sjećam jednog od e, E, vrlo e, ovako živo, živopisnih e, primjera. Ako pogledate 90. godine, usporedite Poljsku i Ukrajinu i usporedite BDP po glavi stanovnika, bio je otprilike isti. A zatim je Poljska potpisala sporazum o slobodnoj trgovini koji je vrlo sličan na e, onom sporazumu koji nudimo istočnim partnerima, a nekoliko godina kasnije došlo je do velike razlike, do, do značajne razlike u BDP-u po glavi stanovnika, po stanovniku na način da je e, četiri put, postao četiri puta veći od poljsko, od ukrajinskog BDP-a eh, eh, po stanovniku. Evo to je bio taj jedan primjer. Peto, mi ne surađujemo samo sa tijelima vlasti, nego i sa drugima i posebice sa civilnim društvom. I to čini reforme održivijima. Šesto, kada naši partneri postanu žrtve e, pritisaka izvana, mi moramo stati na njihovu stranu, na stranu naših partnera i e, moramo mobilizirati sve instrumente solidarnosti, ako za to dođe potreba. Sedmo, mi inzistiramo na tome da naše politike dugoročno e, pridonose unapređenju međunarodne trgovine a reći da mi e, naše partnere stavljamo pred izbor da moraju birati između nas i Rusije odnosno nas i istoka to je lažna propaganda i to je čisto ignoriranje naših prethodnih poziva na dijalog o tim pitanjima i ironično je da baš ovoga tjedna da ćemo baš ovoga tjedna održati prve bilateralne sastanke sa Rusijom o, o ovom pitanju i pokušat ćemo im pokušat ćemo im pokazati da se nemaju čega bojati u okviru istočnog partnerstva. Zatim što se tiče Ukrajine, doista u Strasburu ćemo dosta o tome razgovarati ovoga tjedna. Samo bih vas htio na kratko podsjetiti na ono što su zemlje članice podsjetile e, poslog, prošloga tjedna da mi strogo osuđujemo e, e, ugrožavanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta od strane Rusije i to će predstavljati dalekosežne posljedice na naše odnose s Rusijom. Nadamo se da neće doći do najgorega nadamo se i vjerujemo, čvrsto vjerujemo da problem možemo riješiti kroz dijalog. I ovime dolazim do svoje posljednje e, misli. E, neki od naših e, partnera imaju jasno očito europske aspiracije i mi smo već e, mi već dugo razmišljamo kako da na to reagiramo i na posljednjem vijeću o e, vanjskim poslovima e, kada smo se razgovaralo o Ukrajini odlučeno je da sporazum o pridruživanju nije nije jedino što, na što smo mi spremni u okviru suradnje s Ukrajinom. I to je jako važno zato što u duhu članka 49 e, Lisabonskog ugovora mi ćemo e, moći u potpunosti iskoristiti prednosti e, sporazuma o pridruživanju. Hvala vam na pažnji i hvala vam na ovom veoma važnom izvješću. Hvala povjereniku. Hvala gospodine povjereniče i pridružujem se pljesku. Ovime želim zaključiti raspravu. E, glasovat ćemo u srijedu u 12 sati. Sada bih e, vam htio napomenuti da e, sljedeća dnevna sjednica će se odviti sutra 11.